Vamos a continuar la sesión, por lo que... Možemo nastaviti sada s radom. Zamolit ću kolege ili da zauzmu svoja mjesta ili da izađu iz vječnice. sljedeća točka na dnevnom redu je izjava komisije o odluci od 15. srpnja 2015. godine o ljetnom energetskom paketu u ime komisije ima riječ povjerenik Šeš.